Ja sam od kluba EPP-a e, dobila zahtjev za izmjene e, za popis e, odbora. To će se objaviti ukoliko ne bude prigovora prije odobrenja. Smatrat će se da su izmjene odobrene. To su obavijesti. A sada možemo početi sa raspravom. Molim vas kolege